su e, provesti interinstitucionalne e, pregovore u skladu s člankom 101. E, statuta. Sadržaj toga mogu se pročitati na web stranicama plenarne sjednice. A sve će biti objavljeno u zapisniku s ove sjednice. U skladu s člankom 64. kvater kada jedan ili više zastupnika mogu do sutra u ponoć zatražiti da se napravi odluka o pokretanju pregovora. Ako u tom roku se to ne uloži, nikakav dakle prigovor na, na pregovore koje će se započeti i pregovori će moći započeti. U skladu s člankom 105. predsjednik um,